Good morning, ladies Dobro jutro, dame i gospodo. Evo, čekali smo nekih deset minuta da nam se pridruže kolege za koje se nadam da će uskoro doći. Preostali članovi odbora za regionalni razvoj. Pozdravljam sve članove koji su ovdje prisutni i zahvaljujem na tome što ste došli na vrijeme. Nastavljamo s našim dnevnim redom. Prva točka na dnevnom redu jutros je naš nacrt mišljenja. Izvjestiteljica je gospođa Đufrida. Riječ je o godišnjem izvješću za 2015. o zaštiti financijskih interesa Europske unije, e, borba protiv prijevara. E, svake godine E, prema članku 325. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije komisija objavljuje izvješće o mjerama koje poduzimaju države članice u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije i u svrhu borbe protiv prijevara. U tom izvješću obuhvaćena su sva područja uključujući socijalnu koheziju. E, odbor za proračun izradio je izvješće na vlastitu inicijativu o ovom izvješću, a sada odbor e, regiji izrađuje svoje mišljenje. Naša izvjestiteljica, gospođa Đufrida, će iznijeti svoj nacrt mišljenja. E, zadnji rok za podnošenje amandmana je u podne u ponedjeljak 14. studenog. E, dajem prvo riječ izvjestiteljici gospođi Đufridi, a nakon toga će riječ dobiti izvjestitelji u sjeni. Hvala lijepa. Kao prvo zahvaljujem komisiji na pripremi godišnjeg izvješća za financijsko zaštite financijskih interesa Europske unije. Ukratko rečeno, ustanovljen je veći broj e, nepravilnosti, e, međutim samo nekih e, tisuću je definirano kao prijevara, a ostale su slučaj propusta i tako dalje. Brojke su naravno vrlo ozbiljne, međutim ako želimo ovo detaljno analizirati moramo se detaljnije time pozabaviti. Moramo ukazati i na mjere i ograničenja koja su na raspolaganju u Europskoj uniji u svrhu analize i procjene, a sve te mjere, instrumenti i analize još uvijek nisu savršeni. S obzirom na informacije e, koje smo dobili, a u listopadu smo također imali e, sjednicu na kojoj je bio prisutan Olaf i E, bili su nazočni glavni ravnatelj Olafa i stručnjaci koji provode misije u državama članicama. E, mi smo proučili komunikaciju i podatke koji se moraju dostaviti, a njihov je cilj unaprijediti i poboljšati sustav. Iznimno je važno osigurati e, ispravno i dobro korištenje sredstava i strukturnih fondova. Između ostalog e, bavimo se i mogućnostima e, potrošnje na razini država i na razini lokalnih e, i regionalnih vlasti. Kada govorimo o prijevari, ne radi se samo o tome da se pokušava nezakonito uzeti sredstva, nego tu moramo imati u vidu opću kohezijsku politiku. Po mom mišljenju, U izvješću se ne ulazi detaljno u pojedine slučajeve, međutim, e, istraživanja u posljednjim godinama E, provode i analiza provodi se e, u razdoblju u kojem se približavamo kraju ovog razdoblja. Ostvaren je značajan napredak, e, međutim postoji prostor za poboljšanje. Olaf je osnovao novi odjel koji se posebno bavi temom strukturnih fondova. Osim toga posebno bih željela ukazati na ključni element ove procjene, a to E, je pitanje nepravilnosti kojih ima više od 20 tisuća i teško je to podijeliti i kategorizirati e, države prema tome koje su bolje, koje nisu. A E, ovi podaci e, proizlaze iz postupaka koji su pokrenuti, a nemamo točan broj e, i informacije o tome koliki je točno broj slučajeva prijevare. Pokreću se mjere u svrhu borbe protiv prijevare koji također idu na štetu nacionalnih država. Ti podaci moraju se dalje proslijediti, ako su diskrecijskom prostoru država članica. Ako države članice prijave prijevaru, to ne mora nužno značiti da je sustav korumpiran, možda je u toj državi članici sustav kontrole učinkovitiji, tako da ta država članica prijavljuje više slučajeva prijevare. To je naravno jedan aspekt koji je potrebno ujednačiti u svim državama članicama, a dok tome ne bude tako, ovi se podaci koriste u statističke svrhe, e, tako da zapravo iz njih ne možemo izvlačiti zaključke kakva je situacija u pojedinim državama članicama što se tiče prijevara. E, na kraju istraga Olaf e, obično utvrdi jesu li to nepravilnosti ili prijevare. E, obično je to teško, vrlo, vrlo teško ustanoviti i zato je teško voditi postupak i zato je iznimno važno snažiti tehničku potporu administraciji, a s druge strane iznimno je važno pojednostavniti procedure u kohezijskoj politici. S obzirom e, na sve ove elemente i osjetljivost ove teme, e, ovi podaci su relativni. Moramo pronaći mogućnost e, kako bismo spriječili instrumentalizaciju ovih podataka. E, moramo osigurati da ne dođe do narušavanja slike o Europskoj uniji, a to je jako teško u ova teška vremena. Naravno da postoje i slučajevi prijevara u području kohezijske politike teško je da je to nešto što ide na štetu svih građana, međutim jako je važno da nadležna tijela otkrivaju slučajeve prijevare. Međutim, to nije toliko učestalo. Većinom kada govorimo o prijevarama, zapravo se radi o postupcima istrage e, koji se na koncu zaključaja da se pritom e, ne otkrije previše toga, nikakav veliki slučaj prijevare, uglavnom se radi o nepravilnostima. I upravo zato puno truda moramo uložiti u prevenciju, ne toliko u represivni aparat nego u prevenciju. Upravo zato je potrebno osnažiti administrativne kapacitete. Osim toga, iznimno je važna suradnja između nadležnih tijela i policije, recimo e, pisma namjere, E, i objavljivanje podataka o krajnjim korisnicima određenih iznosa. U ovom trenutku nije moguće izraditi sveobuhvatniji tekst. E, ja ću kasnije dopuniti ovaj tekst, ali naravno to bih se oslonila i na doprinos drugih kolega. Zahvaljujem. E, dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Jakovčić koji će prezentirati mišljenje gospođe Nikolaj. Jesam li to dobro rekla? Daću sve od sebe, to je točno. Institucije Europske unije i države članice moraju osigurati da europski porezni obveznici i europski proračun bude zaštićen i da se e, pametno koristi. U tom smislu e, moramo voditi računa o tome da se sredstva e, troše namjenski i da dođu do krajnjih korisnika. E, u ovom trenutku Podaci koje dostavljaju, koje dostavljaju države članice provjeravaju se, a često dolazi do nepravilnosti u području javne nabave, operativnih programa i krijumčarenja. U tom smislu e, države članice i Europska komisija moraju izraditi i osmisliti sustav čiji je cilj prevencija. Budući da postoje 28 e, različitih e, sustava Olaf je iznimno važna institucija koja treba tjesno surađivati s državama članicama, međutim postoji nedostatak komunikacije. To je potrebno poboljšati kako bi se smanjio rizik od prijevare i ostvarila visoka razina povrata e, nenamjenski utrošenih sredstava. Kako bi se poboljšala komunikacija između OLAF-a i država članica, e, potrebno je podignuti razinu svijesti i pokrenuti kampanju kako bismo osvijestili E, europske građane o učinkovitosti mjera za borbu prijevare koje su usvojene. Isto tako treba povećati transparentnost na svim razinama provedbe projekata gdje se koriste vanjska sredstva, a u svrhu zaštite proračuna Europske unije. I na posljedku, kako bismo osigurali zaštitu financijskih interesa Europske unije, prijedlog eh, za osnivanje Ureda Europskog eh, eh, javnog tužitelja pomoći će da se smanji opterećenje na nacionalnim nadležnim tijelima i pomoći nam u borbi protiv prijevara. To je dakle doprinos Nikolaj. Gospođa Mato, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepa. E, kao prvo zahvalila bih kolegici, na obavljenom poslu. Zaštita financijskih interesa Europske unije iznimno je važna i ovdje bih s vama željela podijeliti nekoliko ideja. Primjerice, slažem se da moramo uvesti harmonizaciju što se tiče e, kategoriziranja nepravilnosti koje se prijavljuju. Međutim, isto tako moramo imati pravu ravnotežu između cilja pojednostavljenja i dužne pažnje kako bismo spriječili prijevare. E, u tom kontekstu postupci javne nabave iznimno su važni. U izvješću komisije imamo i preporuke revizorskog suda i e, tu moramo poboljšati aranžmane koji postoje u svrhu uspješne provedbe mjera. E, ne mora nužno naglasak biti na onim e, područjima za koje se sumnja da je prisutna najviše prijevara. U devet od deset slučajeva u proteklim godinama E, pojavio se visok broj nepravilnosti e, koje smo smatrali prijevarama. E, I zato moramo pozvati nacionalna nadležna tijela i Europsku komisiju da istraže pojedine slučajeve detaljno kako bismo ustanovili je li riječ o propustima, nepravilnostima ili prijevari, a kako bismo spriječili da se naruši vjerodostojnost cijelog projekta i kako bismo ponovno uspostavili povjerenje naših građana. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Da, znam gospođa Breso, ali u ime e, izvjestitelja u Sijeni, gospodine Rope, u ime gospođe Renke ili vaše mišljenje. Dobro, prvo gospođa Breso, a onda ću vama dati riječ. Hvala vam lijepa. Kao prvo zahvaljujem kolegici na izradi ovog nacrta mišljenja. A naravno zahvaljujem i na izvješću kao i na preporukama. Ovo je pitanje kohezijske politike i ugleda kohezijske politike, jer napadi na kohezijsku politiku E, često se oslanjaju na nepravilnosti i prijevare koje postanu poznate u javnosti i tu se posebno često radi o slučajevima koji su prijavljeni, a ne i onima u kojima je stvarno i dokazana prijevara, a to je ipak velika razlika. E, kao što smo čuli i kao što su s pravom rekli drugi izvjestitelji u Sjeni, Postoje neke nepravilnosti e, koje možemo pripisati tome da su procedure vrlo komplicirane. Može se dogoditi da se kumuliraju određeni propusti, netočnosti i sigurno bi bilo e, vrlo zanimljivo u svjetlu aktivnosti komisije čiji je cilj pojednostavljenje zakonodavnog okvira i procedura E, kada bi odbor za proračun u suradnji s drugim e, odborima počeo razmišljati o tome u kojoj mjeri bi se e, mogao ostvariti cilj smanjenja nepravilnosti ako bismo proveli pojednostavljenje procedura. Kada govorimo o nepravilnostima koje nisu slučajevi prijevare, E, mogli bismo koristiti te slučajeve e, kao pomoć e, u, s ciljem da pojednostavnimo procedure. Možda bismo mogli pozvati neke ljude u Brisel u svrhu razmjene mišljenja kako bismo čuli njihova iskustva, možda nadležne osobe iz različitih e, upravljačkih tijela, e, kako bismo dobili sasvim konkretne prijedloge i ideje za pojednostavljenje postupka e, s ciljem smanjenja broja nepravilnosti. Onda naglasak možemo staviti na slučajeve prijevara. Naravno da postoje i takvi slučajevi i na njima treba biti naglasak. Nakon što uspijemo to dvoje jasno razdvojiti, E, ćemo ostvariti i uspjeh u ovom području i to će onda biti veliki uspjeh. Hvala. Gospodin Hrope. izvolite. Hvala lijepa. I ja smatram da je ovo pitanje iznimno važno. Rješenja koja ćemo predložiti zapravo će odrediti budućnost kohezijske politike. Mi moramo razmišljati o sadašnjem razdoblju programiranja i o razdoblju nakon 2020. Ja bih imao nekoliko komentara, a isto tako i par pitanja. Ova situacija me doista zabrinjava. E, Treba vidjeti koje su to države članice u kojima postoji najveći broj e, e, nepravilnosti. Možda nam čak ne treba broj e, takvih slučajeva, nego ukupni novčani iznos i onda trebamo vidjeti koji su uzroci koji do toga dovode. Trebamo vidjeti možemo li to povezati sa slučajevima prijevare koji se odnose na nacionalni proračun ako se radi o e, sličnoj vrsti prijevara koji idu na štetu nacionalnog proračuna, isto tako proračuna Europske unije, e, možda je to situacija u kojoj administrativni kapaciteti e, dotične države članice nisu dovoljno dobri i možda im je potrebna naša pomoć kako bi unaprijedili svoj sustav. Kada govorimo o prijevari, Važno je ovdje spomenuti učinkovitu apsorpciju sredstava iz fondova, jer neučinkovita apsorpcija praktički znači prijevara. Ako sredstva ne koristimo namjenski, ako ih ne koristimo učinkovito, onda to znači da ne dolazi ni do kakve e, dodane vrijednosti za Europu, odnosno za građane Europske unije i pojedinih država članica. E, prije nekih deset godina bio sam E, zaposlen u nadležnom tijelu na lokalnoj razini koje se bavilo e, dodjelom sredstava iz europskih fondova. Znam e, iz vlastitog iskustva da postoje mnogi koji smatraju da su ta sredstva poput nekog poklona, a ne sredstva europskih poreznih obveznika i zato smatram da više trebamo raditi na tome da podignemo razinu svijesti običnih ljudi, naših građana, kako bi točno znali i razumjeli da se tu radi o sredstvima europskih poreznih obveznika i ako čine prevaru, onda oni kradu novac poreznih obveznika. E, tu vam mogu navesti jedan primjer. E, zamislimo neku regiju ili lokalnu zajednicu koja uspije ostvariti određene financijske uštede. Nažalost, ta sredstva ne ostaju u toj lokalnoj zajednici, onda nego se vraćaju. E, I stoga oni nisu motivirani da ostvaruju uštede. Recimo da se E, uređuje neka cesta za milijun eura. Lokalne vlasti bi to mogle učiniti za 900 tisuća, ali oni nisu motivirani da ostvare uštedu od 100 tisuća, jer ako ostvare tu uštedu, to će se vratiti središnjim tijelima i oni će to izgubiti. I upravo zato oni žele potrošiti cijeli milijun. Kad bi mogli zadržati tu razliku, onda bi bili motivirani da rade učinkovitije. Ima tu još jedno važno pitanje, a to je pitanje decentralizacije. Po mom mišljenju, ako bismo uspjeli upravljati e, sredstvima na centraliziran način, e, utjecaj političkih stranaka bio bi značajan. Međutim, ako bismo uspjeli decentralizirati postupak i prenijeti veću odgovornost na lokalnu i regionalnu razinu, e, broj slučajeva prijevara bi se smanjio. Hvala. Javlja li se netko od članova za riječ? Govorimo dakle o godišnjem izvješću za 2015. o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Ispričavam se što to sam zakasnio. Ovo je jako važno izvješće. Želim čestitati gospodinu Bue koji je odradio odličan posao kao izvjestitelj u sjeni za to izvješće a smatram da je to jedna od najvažnijih tema o kojima bismo mogli razgovarati u ovom trenutku. No imamo loše vijesti. Kad vidimo da se broj nepravilnosti u Europskoj uniji povećao za više od 30%, to je definitivno nešto na čemu moramo raditi, no dobra vijest je da znamo zašto je do toga došlo. Mi imamo veći broj nepravilnosti jer imamo vrlo složene zakonodavne postupke Dakle, mi u ovom trenutku govorimo o nepravilnostima, a ne o prijevarama. Dakle, koje je rješenje? Prvo, pojednostavljenje, što vidim da je prioritet i to mi je drago. Drugo, trebamo suradnju s državama članicama kako bismo izbjegli prakse koje dovode do nepravilnosti i mislim da smo dobro počeli raditi u tom smjeru. Moramo podići razinu svijesti među našim partnerima o svim pitanjima koje se spominju u izvješću jer ljudi neće imati više povjerenja u sustav ako broj nepravilnosti iz godine u godinu raste. Dakle, ako korisnici apsorbiraju 10% sredstava plus 30% nepravilnosti, to nije nimalo korisno i nimalo neće osnažiti povjerenje birača. Smatram da je ovo izvješće dobro uravnoteženo i očekujem rasprave. Hvala. Hvala. Danas je s nama gospodin Andreja Bordoni iz Olafa. Želite se javiti za riječ? Izvolite. Hvala. E, dobro jutro, dame i gospodo. Jesam jedan od glavnih e, koautora izvješća, osobito kad je riječ o statistikama, pa se nadam da vam mogu dati nekoliko elemenata da biste bolje razumjeli statistički dio izvješća. Prvo želim naglasiti da se izvješće bavi mjerama koje su poduzale države članice u borbi protiv nepravilnosti i prijevara E, dakle, e, izvješće ima dva dijela. Prvi se bavi politikom, dakle e, mjerama koje se poduzimaju na razini e, država članica i Europske unije da bi se borilo protiv e, nepravilnosti i zaštitilo financijske interese Europske unije, a s druge strane imamo rezultate, a to su nepravilnosti i potencijalne prijevare koje su e, nacionalna tijela otkrile i prijavile komisiji. Želim naglasiti da OLAF koji upravlja sustavom e, preko kojeg se prenose ti podaci radi u ime komisije. OLAF je služba komisije. Mi primamo te informacije, obrađujemo ih i obavještavamo vas, vijeće e, i razne inicijative javne javno i tako dalje. Dakle, u tom svijestlu treba sagledati sadržaj izvješća i podatke u njemu. E, drugi element se odnosi na usporedivost podataka. Uvjeravam vas da na tome puno radimo. Cijele ove godine smo imali e, nacionalne e, stručnjake iz 14 država članica koji rade na konkretnim smjernicama kako bi se riješili glavni problemi do kojih smo e, došli, odnosno koje smo vidjeli kad je riječ o prijavljivanju nepravilnosti. I mi ćemo taj konačni dokument objaviti do kraja godine ili u prvih nekoliko mjeseci sljedeće godine. E, to je dakle naš cilj. 1. travnja 2016. godine objavili smo novu verziju sustava upravljanja nepravilnostima i nadamo se da će to omogućiti nacionalnim tijelima lakši pristup Također nastojimo e, dati adekvatne alate za izvješćivanje. E, kad razmatramo povećanja, odnosno smanjenje broja prijevara koje se prijavljuje, uvijek je teško naći uzroke. Nepravilnosti se otkrivaju u prosjeku tri godine nakon što su počinjene, dakle kad čitamo izvješće za 2015. mi govorimo o nepravilnostima do kojima je u prosjeku došlo 2012. godine i to je nešto što moramo uzeti u obzir. Nadalje, uvijek postoji veći broj razloga zašto se broj povećava ili smanjuje. To smo pokušali objasniti u izvješću a ove godine smo dosta jasno rekli da postoji razlika između višegodišnjih i godišnjih programa. Uglavnom su programi višegodišnji i imaju prirodni trend. E, kako se programi sve više i više provode, e, to se više sredstava troši, pa stoga možemo imati i više nepravilnosti. To također može biti objašnjenje zašto e, se nekoliko godina nepravilnosti i povećavaju i onda odjednom padaju. Ove godine smo imali posebnu situaciju e, koja se odnosi na kohezijsko politiku. Španjolska i Irska su prijavila e, veliki broj nepravilnosti e, puno godina nakon što su to trebale učiniti, a riječ je o 36% nepravilnosti e, koje se odnose na kohezijsku politiku. To treba uzeti u obzir i na kraju ne želim vas opteretiti prevelikim brojem informacija kad je riječ o nepravilnostima koje se prijavljuju kao prijevare, ovdje govorimo o elementu koji smo počeli analizirati tijekom zadnjih nekoliko godina iz određene perspektive. Otkrivanje prijevara nije lako. Uvijek naglašavamo jedan element prijevara, a to je e, namjera, a zaboravljamo drugi element koji pripada prijevari, a to je zavaravanje. Dakle, netko tko želi prevariti e, žrtvu, recimo putem kibernetičkog kriminala, e, običnom prevarom ili u strukturnim e, fondovima, uvijek se prilažu dokumenti koji svjedoče o nečem što je lažno. Zato da bi se otkrilo su potrebne temeljite istrage. Dakle, kad pogledate dokument na prvi pogled izgleda u redu, a on se može provjeriti unakrsnim provjerama. Dakle, možete vidjeti šta se događa u drugim državama. Dakle, kad god se otkrije potencijalna prijevara i ona nam se prijavi, to znači da imamo tamo e, kontrolore koji rade te dubinske analize to pokazuje da sustavi za otkrivanje prijevara postoje i da funkcioniraju pa nas puno više brinu one države članice koje ne prijavljuju prijevare odnosno prijavljuju jako malo prijevara u odnosu na iznose koje primaju tijekom nekoliko godina ne želim govoriti o dobrim i lošim državama članicama ali nas brinu države članice koje ne prijavljuju prijavljuju e, nikakve prijevare tijekom nekoliko godina. Evo, to su e, podaci koji će vam pomoći shvatiti izvješće. E, kada je riječ o pojednostavljenju moramo prihvatiti jedan element. Kohezijska politika jest složena. Govorimo o nekoliko e, razina e, tijela e, E, govorimo o nekoliko e, direktiva koje treba preuzeti e, zatim natječaje za projekte na regionalnoj razini zatim možda imamo neki grad koji dobije projekt dobije sredstva pa on pokreće vlastiti proces javne nabave. Dakle, već imamo četiri različita sloja i na svakom sloju se e, zakonski propisi mogu drugačije protumačiti, pa moramo prihvatiti da postoji velika razina složenosti. E, Dakle, taj model je odabran jer on, e, e, on je dostupan građanima, odnosno sredstva idu tamo gdje je građanima potrebna. Kao komisija i OLAF mi insistiramo e, na donošenje nacionalnih strategija protiv prijevara u državama članicama, kako bi države članice uspostavile odgovarajući okvir i okruženje gdje bi svi različiti akteri surađivali da bi se europski novac zaštitio od nepravilnosti. Do sada je sedam država članica donijelo takvu strategiju. Znamo da još pet e, će uskoro usvojiti, a još neke rade na tome. Dakle, to je vrlo pozitivan razvoj događaja i mi ćemo o tome govoriti narednih godina. Puno vam hvala i čestitam e, izvjestiteljici na njenom radu i e, na svim e, doprinosima izvješću. Hvala. Puno hvala na ovom detaljnom i stručnom izlaganju. Hvala. Gospođa Đufrida, želite li odgovoriti na neke od e, komentare? Da. Ja bih samo rekla nešto o komentaru koji se odnosio na klasifikaciju imamo više nepravilnosti, više prijevara i e, gledamo i preklapanje jednog i drugog. Kao što je komisija naglasila, ne možemo napraviti tu klasifikaciju. Sve ovisi o tome na koji način su države članice iskomunicirale e, te informacije. Ima slučajeva gdje netko pojača provjere, na primjer to se dogodilo u Italiji, ali ima država članica koje nemaju isti pristup i to je jedan od problema s ovim izvješćem. Trebamo <clears throat> jasnije e, sagledati zašto nema klasifikacije imate problem kategorizacije, a kad toga nema vrlo je teško e, vidjeti šta se događa u pojedinim slučajevima. Italija, na primjer, prijavljuje veliki broj nepravilnosti, a istovremeno radi istrage. također e, razmatra e, nepravilnosti koje su vezane uz poteškoće, vezane uz sam postupak. Dakle, tu je sve tre, potrebno pojasniti e, kako bismo sačuvali ugled europskih institucija. Hvala. Dakle, zaključujemo raspravu o nacrtu mišljenja e, gospođe Đufride. Rok za amandmane je u podne, u ponedjeljak 14. studenog. Prema tome očekujemo vaše amandmane, a sada nastavljamo s našim dnevnim redom. Sljedeća točka je razmjena gledišta s gospođom Anom Lizom Boni, e, glavnom tajnicom Eurocitiza. E, jučer su naše kolege gospođa Vesfaule, gospodin Olbrik e, dali povratne informacije o konferenciji Habitat 3 u Kitu. Danas ćemo nastaviti raspravu sa gospođom Boni o izazovima s kojima su suočeni evropski gradovi. Ona će nam govoriti o onome što se e, radilo o ishodu konferencije Habitat 3, o situaciji sa urbanom agendom Evropske unije, a vjerojatno ćete željeti i malo govoriti e, o svom načinu gledanja na e, politiku nakon 2020. Dobar dan, hvala vam što ste pozvali Eurocities na razmjenu mišljenja sa e, članovima ovog važnog odbora. Da, mi smo željeli znači razgovarati s vama o urbanoj agendi, imali ste razmjenu mišljenja o habitatu jučer, a isto tako mi bismo također željeli reći nešto o poslu koji radimo, znači vezano uz e, kohezijsku politiku 2020. godine. E, počnemo sad sa urbanom agendom 2020. godine. Neki su bili prisutni na sastanku pakt iz Amsterdama 35. je bio e, znači odo, odobren u Amsterdamu i nakon 30 godina rasprava imamo konačnu urbanu agendu za EU. Ne radi se o urbanoj politici za EU, ali mislim da je dobar e, polazišni osnov za raspravu sa gradovima te za mogućnost e, provedbe prioriteta EU-a na samom terenu. E, imamo velike izazove s kojima se Europa suočava danas, a ti E, izazovi su prije svega koncentrirani u gradima, znači socijalna ekskluzija, nezaposlenost, e, siromaštvo, klimatske promjene. E, radi se o velikim izazovima s kojima se gradovi suočavaju svaki dan. na agenda se usredotočuje na 12 stvari, isto tako predlaže partnerstva to su instrumenti kroz koji će se provoditi prioriteti urbane agende. Pakt je bio usvojen znači u srpnju, a neki Partner, neka partnerstva su počela prije 9 ili 10 mjeseci, ali mislili smo da bi bilo dobro razmijeniti mišljenja vezano uz neke aspekte. Znači prva dobra stvar, imamo urbanu agentu za EU, imamo partnerstva i to je veliki e, zapravo e, uspjeh za nas. To je nešto što je izuzetno dobro. Možemo reći da e, nizozemsko predsjedništvo je napravilo veliki posao vezano uz to. Vi ste to pod također podržali, imali smo također institucionalni taj urban, eh, urbani, eh, urbanu razinu što se tiče lokalnih zajednica i tako dalje. Svi su bili uključeni, imamo zapremimo četiri pilot partnerstva koje su već počeli migracije, kvalitetno stanovanje, eh, siromaštvo. Znači, vidimo već rezultate, nije bilo lagano to osmisliti jer s jedne strane gradovi, države članice i komisija okupiti ih sve skupa oko tih pitanja i naći zajednički teren, zajedničke teme o kojim pitanjima ćemo raspravljati i koje ćemo prije svega teme e, rješavati, to je bilo dosta izazovno. No, proizlašle su tu zbilja konkretne ideje. I možemo reći kao što francuzi kažu da majoneza se počinje zgušnjavati. Imali smo zbilja veliki odaziv iz e, gradova, no to nije bilo sigurno na početku. Postavljali smo pitanje kako će ti e, gradovi pronaći interes da budu dio takvih partnerstava. No, vidimo sada da gradovi zbilja u velikoj mjeri odgovaraju i jednostavno žele sudjelovati e, u tim partnerstvima te pokušavamo pomoći e, partnerstvu te triju predsjedništva da osmisle e, partnerstva gdje ćemo imati članove koji su angažirani, ovdje govorimo o gradovima, ali da ćemo također osmisliti partnerstva gdje ćemo poruku moći poslati kroz veliki niz čimbenika u zajednici kao mreže i tako dalje. Da, ono što možemo reći da ti gradovi koji su dio tih partnerstava su također i dio šireg okružja i šire poruke koju želimo e, poslati. Znači imamo koordinatorstvo sada za četiri partnerstva, buduća partnerstva i na negdje na kraju 2017. čini mi se, ako ne grešim, da će imamo 12 partnerstava koji će e, funkcionirati. funkcionirati. ćemo također e, tehničku pomoć i podršku kroz e, natječaj javnu nabavu koja je pokrenuta. To će E, nam omogućiti da zapravo udvostručimo e, i utrostručimo taj efekt rada koji radimo, ali moramo se također usredotočiti na neke druge aspekte i trebamo vidjeti na koji način e, možemo poboljšati posao koji smo počeo, počeli. Ovi paktovi zbilja čine veliku razliku za urbane politike i moramo analizirati ta područja gdje se razlika i gdje se promjene mogu učiniti. Prvi element, mislimo da nema dovoljno angažmana od država članica. Radi se o paktovima između e, država članica, ne između država, ne između gradova, nego između država i ministara za razvoj. Ali što se tiče ovih partnerstava, oni nisu uvijek prisutni u razgovorima i nisu jednostavno prisutni što se tiče e, samog provođenje, provođenja partnerstava. Da, to bismo željeli i istaknuti ovdje u parlamentu da bi bilo dobro da imamo više angažmana od strana država članica. Isto e, s vrijedi za sektorske glavne uprave komisije. Naravno, situacija se malo poboljšava e, i tu bismo trebali to malo proširiti, ne samo e, da imamo sudjelovanje DG Ređa, nego na primjer i glavnu upravu za okoliš ili neka E, neke druge sektorske e, glavne uprave. Moramo imati relevantne e, glavne uprave, na primjer glavna uprava za tržišno natjecanje na području ovog partnerstva što se tiče stanovanja je nešto što je izuzetno važno. Ako želimo na primjer, imati partnerstvo što se tiče pristupačnog stanovanja, moramo imati relevantne aktere oko stola. Da, to je element e, na koji bismo željeli e, skrenuti pažnju. Da, drugi element na koji smo željeli skrenuti pažnju je to da urbana agenda za EU nije obvezujuća, znači nemamo nekakav pravni temelj u ugovorima. Ono što najviše možemo dobiti je osmišljavanje paktova kako onda možemo garantirati kako ja u svojoj mreži Eurocities, kako mogu svoje e, gradove motivirati da budu dio ovog šireg napora. Ako nismo sigurni da rezultati koji proizlaze iz e, tih partnerstrava jednostavno se upisuju u zakonodavne procese Europske unije. Hoće li ta partnerstva moći promijeniti stvari koje ne funkcioniraju, po kazati gdje zapravo e, su neka uska grla što se tiče provedbe EU zakonodavstva na terenu. Znači imamo program komisije za 2017. godinu i to nemamo, tamo nemamo ni jednu riječ što se tiče gradova. A kad govorimo o izazovima koji se spominju u tom radnom programu, svi ti izazovi su zapravo e, na dijelu i tiču se gradova. Željeli bismo ustanoviti tu bolju vezu između e, različitih EU zakonodavnih e, procesa. Kako možemo osmisliti bolju regulaciju? Kako bi e, potpredsjednik Timerman se mogao bolje i angažiranije uključiti ove procese kako bismo onda također i pronašli ideje koje bi onda dovele do poboljšanja zakonodavstva i regulacije. Znači jednom riječu kako zapravo e, taj instrument u potpunosti učiniti operativnim da i da napreduje. Mislimo da parlament u tom smislu ima svoju ulogu koju treba odigrati kako bi osigurali da svi napori e, koji se zajedno u okviru institucija provode isto tako i na razini gradove, urbanih zajednica, kako znači nadzirati da svi rezultati koji proizlaze iz tih partnerstava zbilja također budu upisane u relevantne e, procese donošenja odluka. Znači, to je relevantno možda za članove e, odbora ređi, no isto tako i urbane među skupine. Bilo bi dobro da imamo tu taj političko praćenje i to redovito partnerstava. Mi smo mislili da urbana e, međugrupa bi mogla e, pozvati gradove. Ja ne bi sad tu pozvala e, koordinatore u odboru i tako dolje, nego specifične gradove koji bi nam onda dali kratak sažetak toga koji se posao obavio kako bismo vidjeli koji su to članovi koji su isto tako aktivni u različitim odborima Odbor ređi bi također mogao koristiti informacije koji proizlaze iz ovih partnerstava kako bi onda ih i upisali u razmišljanja vezano uz e, kohezijsku politiku 2020. godine. Ovdje govorimo o sinergijama između urbane agende i kohezijske politike nakon 2020. godine. Znači, Prvo, postavljam si pitanje kako možemo koristiti rezultate ovih partnerstava, e, kako ih vi možete koristiti u vašim promišljanjima. Postavljamo si to pitanje, to je e, pitanje izuzetno važno, ovo pitanje migranata, migracija, izbjeglica, da e, gradonačelnicu uvelike uključeni u odgovaranje na te izazove. Možemo reći da u ovom e, tekućem e, periodu bilo je pokušaja da se promijene operativni programi, no to nije uvijek lagano. Kako se izazovi mogu na najbolji način, e, kako se može odgovoriti na najbolji način na te izazove u okviru ovih partnerstava? Kako možemo također detaljno analizirati određene podatke, i dokaze i kako zapravo odgovorite na izazove u okviru politika. Ali ne radi se samo o tome koliko novaca će biti dotirano urbanim regijama, nego kako su zapravo gradovi uključeni u osmišljavanje tih prioriteta u identificiranje lokalnih potreba i koji će onda biti upisane u operativne programe, koji će, se biti, koji će biti financirani u okviru strukturnih programa. Princip e, partnerstva je taj, je da zapravo e, glavna stvar u okviru urbane agende je i taj pristup e, kroz partnerstva. Moramo zajedno raditi kako bismo riješili i odgovorili na EU prioritete na terenu. Moramo ojačati instrumente kohezijske politike. To nije bilo zadovoljavajuće u ovom periodu. Kad govorite o kodeksu ponašanja što se tiče partnerstava, to vrlo dobro zvuči na terenu, no gradove se ne konzultira u izabiranju prioriteta, u znači davanju podrške što se tiče e, sredstava koji se e, iz strukturnih fondova isto tako ulažu na samom terenu. To moramo uzeti u obzir u sljedećem programskom e, razdoblju što se tiče strukturnih fondova. Kriza Europe E, je nešto što se mora približiti e, građanima. Postavljamo si pitanje kako kohezijsku politiku možemo koristiti kako bi se stvorila ta veća povezanost i veća veza sa e, građanima. Postavljamo si također i pitanje instrumenata integrirani teritorijalni instrumenti i ostali alati koji će nam pomoći da postignemo rezultate e, što se tiče sredstava u okviru strukturnih fondova i to na najbolji mogući način. Kako možemo to e, poboljšati? Na primjer, kad imamo e, znači ove sporazume i ti i da li možemo znači ih poboljšati mislimo da u svakom slučaju Znači da imamo zapravo e, bolju provedenost, izvršenje e, financijskih sredstava na terenu kroz strukturne fondove da što se tiče instrumenta imamo znači direktno upravljanje i postavljamo si pitanje kako možemo koristiti strukturne e, e, fondove kako bi inovativne akcije implementirali na terenu. Ono što je važno da nacionalne upravljačke e, vlasti, tijela i regionalne vlasti e, budu svjesni svih tih instrumenata. Tu će im možda biti potrebna i dodatna tehnička pomoć, a to nema, ne treba e, samo biti e, namijenjeno onima koji upravljaju fondovima, nego i nekim drugim akterima. Možemo o tome e, raspravljati sa samim gradovima. Možemo reći da postoji zapravo određena blokada izme, e, znači što se tiče tog nacionalnog i regionalnog nivoa. Zbog toga mislim da na tom području trebamo E, uložiti dodatne napora. Što se tiče simplifikacije, pojednostavljenja, čuli smo cijeli niz stvari vezano uz to, mi pratimo taj posao, ja sam dio također i e, visoke e, skupine na visokoj razini o pojednostavljenju, a ono što je jako važno je da pojednostavimo politike, da što se tiče javnih nabava državnih potpora, da to jednostavnije funkcionira, da su sve politike također također i sinhroniziranije, usklađenije. Bilo bi dobro da se također da se e, e, sama regulacija i e, koja će biti primjenjivana da se to zapravo puno ranije i osmisli i analizira. Evo, to je ono što se tiče kohezijske politike, ali naša glavna poruka vama je da moramo osmisliti ponovno način na koji Europa funkcionira. Moramo biti otvoreni za jednu novu raspravu vezano uz to. Trebamo također premostiti jaz između EU politika, EU vlasti i europskih građana, a ne radi se ovdje samo o boljoj komunikaciji. Svi se moraju uključiti u taj posao, ali nije znači samo tu komunikacija na dijelu, nego također uključivanje, angažiranje u ono što se radi na samom terenu. To je prioritet u našoj mreži, a urban agenda je dio takvog duha kako osigurati da na europskoj e, razini, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini svi udruže svoje snage kako bi osigurali da ovaj europski projekt se ne, ne suoči u budućnosti sa jednim novim brexitom ili nekim e, dodatnim nacionalističkim ili antieuropskim pokretima. Mi želimo biti vaši saveznici u tom procesu i zbog toga pozivamo na savez a svi se zapravo trebamo uključiti u to novo promišljanje Europe. 7.3. sljedeće godine ćemo znači, sazvati e, summit gradonačelnika i vidjet ćemo na koji način možemo e, napredovati na tom području kako bismo stvorili e, manje depresivno okružje u kojem ćemo vidjeti da sve veći broj građana vjeruje u snažnu Europu. Mi vas pozivamo na taj summit i naravno ovdje smo vama na raspolaganju kako bismo e, zajedno radili na svim tim temama. Nisam ništa rekla o habitatu, to, o tome ste govorili jučer. E, poveznica između te dve agende je izuzetno važna, ali Važno je da na svim razinama europskoj, međunarod, međunarodnoj, nacionalnoj, lokalnoj moramo biti svjesni da na svim tim razinama glavne promjene se dešavaju u gradovima. Da, tu su i problemi, ali tu se nalaze i rješenje na toj razini gradona, gradova. Zbog toga ono što možemo napraviti je ojačati europsko upravljanje, to predlažemo u okviru urbane agende, a jačanje sinergija u svakom slučaju nam samo može pomoći da krenemo tim pravcem. Um, hvala, hvala vam lijepa na ovom e, vrlo zanimljivom e, izlaganju i na pozivu da dođemo na summit gradonačelnika. Mislim da će nam to biti vrlo inspirativno. Otvaram raspravu. Gospođa Breso, izvolite. Hvala lijepa. I ja bih naravno željela kao prvo zahvaliti gospođi eh, Lisiboni, glavni tajnici Eurocities na ovoj detaljnoj analizi koja se odnosi na ulogu gradova u sklopu kohezijske politike i općenito u sklopu europske politike, jer upravo to je tema kojom se e, bavimo. Naglasak je na ulozi gradova u europskoj politici. E, ja se okvirno slažem sa iznesenom analizom. E, mi moramo s jedne strane osigurati da su gradovi snažnije strukturno povezani jer vrlo često su gradovi ti koji naravno primaju europska sredstva za urbane projekte. Gradovi e, bi, koliko sam shvatila, željeli da ih se snažnije i više konzultira i u fazi planiranja razvoja gradova i regija kako bi i sami u toj fazi e, mogli dati svoj doprinos u pripremi strategije, a onda naravno aktivno sudjeluju i prilikom konkretne provedbe projekata. Međutim, e, oni mogu dati svoj doprinos e, temeljem vlastitih iskustava i sposobnosti te poznavanja potreba gradskih područja već u ranijoj fazi. E, ja predsjedavam e, jednom e, skupinom koja se bavi planinskim, ruralnim i najudaljenijim područjima. Naravno da se bavim i gradskim područjem. Poneprije se bavim urbanističkim pitanjima i volim se baviti pitanjima razvoja grada i zato nam je jako važno razgovarati s predstavnicima Eurocities. Cilj je biti svjestan ciljeva programa Europa 2020. i uloge kohezijske politike. Međutim, u svemu tome ne smijemo zanemariti to da postoje velike razlike između pojedinih područja. E, naravno da postoje neki prioriteti u gradovima e, koji nisu nužno i prioriteti u ruralnim područjima i to je nešto što moramo imati u vidu i u budućnosti. Da, mora postojati određena koncentracija, ali moramo e, razvrstati prioritete već prema posebnim specifičnostima pojedinih područja. E, ne možemo nipošto reći da jedan program može biti dobar za sve. E, može biti dobar neki koncept, ali moramo vidjeti specifične prioritete. Općenito e, postoje neke stvari koje su zajedničke, zaštita okoliša, borba protiv klimatskih promjena. Postoje tu neki opći ciljevi koji su zajednički, međutim ipak kada govorimo o nekim e, konkretnim prioritetima, tu postoje razlike između urbanog i ruralnog područja. I zato tu moramo uložiti više truda. Smatram e, da je iskustvo Eurocities iznimno važno i to je nešto što trebamo uzeti u obzir i kod pripreme sljedeće e, strategije. Postoje brojna pitanja kojima se Europa podhitno mora baviti, a koja se mogu uspješno riješiti jedino u tjesnom partnerstvu s gradovima ili regijama. E, recimo kada govorimo o migranskim pitanjima, tu naravno obavezno moramo uključiti gradove. Ukoliko želimo uspješno raditi na europskim prioritetima, iznimno je važno partnerstvo s gradovima. Zahvaljujem još jednom eh, na ovom izlaganju. Bićemo zahvalni na pisanim doprinosima. I još jedna napomena. E, čuli smo nekoliko doprinosa u kojima se govori o potrebi za pojednostavljenjem. Bilo bi zanimljivo čuti i vaše poticaje i ideje koje se odnose na taj cilj. Možda e, bi bilo korisno čuti neka konkretna iskustva izravno od vas, izravno od gradova što se tiče samog eh, postupka pojednostavljenja, jer gradovi su vrlo često ti koji su krajnji korisnici. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, zahvaljujem gospođi Boni na intervenciji, a ja se pridružujem ovom pitanju kolegice. Željeli bismo znati precizno stajališta koje možemo braniti vezano uz simplifikaciju. Radi se zbilja o aktualnom pitanju u okviru ovog odbora i možete li nam onda, e, znači što se tiče preporuka i kalendara visoke skupine, e, da li nam možete reći kakva je situacija? i koje su zapravo neke, e, neka mišljenja Eurocitiza e, u okviru ovog posla. Hvala. Zahvaljujem. Javlja li se još netko za riječ? Ima li još komentara ili eventualno pitanja za gospođu Boni? Koliko vidim, to nije slučaj i zato bih sada dala riječ Europskoj komisiji. Izvolite. Zahvaljujem. Ja dolazim iz Europske komisije i nadležan sam e, za urbanu agendu, odnosno program za gradove. E, jako mi je drago čuti ono sve što je iznijela gospođa Bonis, S puno stvari se slažem. Želio bih se osvrnuti na neka od spomenutih pitanja. Prvo bih nešto rekao o ulozi država članica. Točno je da e, tijekom e, prvih partnerstava nismo imali dovoljan broj uključenih država članica, ali to ćemo riješiti, odnosno uspjeli smo to riješiti jer smo u kasnijim partnerstvima imali prevelik broj država članica i zato smo to morali onda smanjiti. Dakle, u budućnosti ćemo imati dovoljan broj država članica koje sudjeluju. Osim toga, one sudjeluju i na sastancima skupine za razvoj grada i e, na sastancima u sklopu naše glavne uprave. Cilj je promicati dijalog u određenom području između ministarstava, i isto tako e, među gradovima, a tu je iznimno važna uloga država članica. Druga stvar, e, tu bih nešto rekao o uključenosti glavnih uprava Europske komisije. Mi smatramo da svakako te uprave koje su pratile ovu temu E, trebale biti aktivno uključene, ako već ne na čelu. Recimo što se tiče kružne ekonomije, e, tu treba biti uključena glavna uprava za zaštitu okoliša, ali ne samo DG Environment, nego i DG Growth i brojne druge e, glavne uprave iz Europske komisije. što se tiče partnerstva za kakvoću zraka, imamo dvije glavne uprave koje sudjeluju u partnerstvu, glavna uprava za zaštitu okoliša i uprava za energetiku. E, međutim, u sklopu priprema uključeni su i glavna uprava za promet, e, za gospodarski rast, za istraživanje, Znači još nekoliko glavnih uprava. Mi ulažemo maksimalne napore kako bismo sve to objedinili, a uz odgovarajuća partnerstva možemo po, odgovarajuću suradnju možemo poboljšati e, kvalitetu partnerstva. E, treće, postoje prioritetna područja u kojima su partnerstva iznimno važna i jamac za uspjeh. E, mi ćemo svakako razmotriti navedene preporuke. E, nema jamstva da će se provesti sve preporuke, ali mi jamčimo da ćemo nešto poduzeti što se tiče akcijskog plana. Proučit ćemo ga kad kažem mi ćemo ga proučiti, to znači Europska komisija, ali isto tako tu je važna uloga i suzakonodavaca, e, znači i vijeća i Europskog parlamenta. Drugim riječima i vaša je uloga važna. I upravo zato ovo je bilo korisno izlaganje i to je moj četvrti argument, četvrta napomena. Uloga Europskog parlamenta iznimno je važna. U sklopu pripreme pakta iz Amsterdama mi smo osigurali da se parlament e, spomene, da se definira njegova uloga, a postoji i skupina E, za razvoj gradova i skupina glavnih uprava koje održavaju sastanke i mi smo uvijek otvoreni za vas. Smatramo da je Europski parlament svakako ključni subjekt jer ako imamo preporuke za izmjenu direktive ili financijskih instrumenata, tu je naravno važna uloga zakonodavca, ne toliko komisije i upravo zato e, je tu iznimno važna uloga parlamenta i vijeća kako bi se ostvarili rezultati temeljem urbane agende. I na posljedku što se tiče kohezijske politike, mi smo svjesni potencijala urbane agende i preporuka za sljedeće razdoblje, kohezijsko razdoblje i upravo zato je naša poruka partnerstvima i ljudima koji su uključeni da naglasak stave na to kao prvo E, tako da e, ako bude preporuka za promjene da ih dobijemo što prije. Ne moramo čekati da budu gotove sve e, preporuke temeljem akcijskog plana kako bismo mogli početi raditi na tome, nego možemo raditi postupno. Prvo ono što je hitno, a nakon toga ostalo. To bi bilo sve i na koncu zahvaljujem Europskom parlamentu i na tome što ste predvidjeli proračun, proračunska sredstva za osnivanje tajništva a to će nam pomoći da osiguramo uredno funkcioniranje urbane agende i osiguramo potporu koja je potrebna. Zahvaljujem na tome još jednom i istaknuo bih e, da e, smo jako zahvalni na dobroj suradnji s parlamentom. Hvala. Zahvaljujem. E, gospođo Boni, sada vam ponovno dajem riječ kako biste se osvrnuli na pitanja i komentare koje smo čuli. Hvala lijepa. Jedan e, e, komentar osvrnula bih se na ono što je e, pitala zastupnica Melčedes u svezi sa urbanim i ruralnim sinergijama i sinergijskim učincima. Slažem se s tim. To je nešto što nam je vrlo zanimljivo i rado ćemo o tome još razgovarati i proučavati taj aspekt. Osim toga proučavamo i E, velike gradove koji obuhvaćaju šira područja i e, periferiju i postoje brojni izazovi koji su povezani sa pitanjem mobilnosti, prometne povezanosti između različitih područja, e, ruralnih i urbanih, rubnih, urbanih i samog grada – tu postoje razni važni elementi e, koji su bitni i mi tu sa zanimanjem očekujemo i vaše pisane doprinose. E, što se tiče potrebe za pojednostavljenjem i uloge skupine na visokoj razini, kada govorimo o sadašnjoj situaciji, Spomenula bih e, da je do sada izrađeno e, četiri izvještaja. Jedan se odnosi na financijske instrumente. E, cilj je poboljšati primjenu ovih instrumenata. Jedno izvješće odnosi se na pojednostavljene troškovne opcije. Kao što sam već spomenula, riječ je o jednoj mjeri koja je sastavni dio postojećeg zakonodavnog okvira, međutim e, ta se mogućnost ne koristi dovoljno i to naprosto e, zbog e, straha, zbog nedostatka povjerenja u krajnje korisnike ili pitanja hoće li upravljačka tijela biti u stanju poštivati pravila ili će na koncu doći do nadzora koji će dovesti do potrebe i obveze povrata sredstava. Tu imamo konkretne preporuke. Osim toga imamo i izvješće o pristupu malih i srednjih poduzeća sredstvima. Tu razmišljamo o tome kako osigurati za njih povoljnije okruženje. I zadnje izvješće odnosi se na e, prekomjernu razinu propisa na nacionalnoj razini. E, to izvješće je zapravo najopsežnije od svih koja su do sada izrađena. U tom izvješću e, analiziraju se sva pitanja, odnosno uzroci koji dovode do određenih frustracija kod korisnika regionalnih tijela, nacionalnih nadležnih tijela i e, analiziraju se uska grla. Analizira se zašto ne koristimo strukturne fondove i sve one mjere e, za e, potrebe pojednostavljenja koje bismo mogli. Ideja je bila da to objedinimo u jednom izvješću kako bismo pokazali e, da upravo ta prekomjerna količina propisa na nacionalnoj e, i podnacionalnoj razini e, proizlazi i iz toga što su vrlo složeni i nedovoljno definirani propisi i na razini Europske unije koji se onda prenose na nacionalnu razinu. Dakle, ne radi se samo o propustu ili krivnji nacionalnih tijela. Riječ je o vrlo složenoj e, međusobnoj vezi između različitih razina, a zbog toga su upravljačka tijela u dosta nezahvalnom položaju. Jedan od elemenata koji se analizira u ovom izvješću je pitanje e, nadzora, kontrole. E, recimo, e, mnoga upravljačka tijela ne koriste pojednostavljene troškovne opcije jer se boje što će biti kada dođe do nadzora. Oni onda možda neće biti u stanju E, pokazati da su poštovali sve do zadnjeg detalja. Dakle, uvelike se radi o tome da se nacionalna i podnacionalna tijela žele zaštititi i upravo zato donose prekomjernu količinu propisa i tu se treba utvrditi koja su to područja koja bi se trebala pojednostavniti racionalizirati. Jedna je od ideja da što se tiče nadzora možda ne trebamo imati uključene e, sve razine od Europske unije, revizorskog suda e, kako bismo provodili kontrolu iste vrste projekata na svim razinama, nego da bismo trebali imati bolju primjenu načela subsidijarnosti. Recimo, E, tijela sa razine Europske unije mogla bi kontrolirati sustav kontrole na nacionalnoj razini, a da pritom ne ulazi u same pojedinosti e, konkretnih projekata na terenu. To bi trebalo biti područje nadležnosti nacionalne i regionalne razine. E, tu dakle ne treba pretjerivati sa prevelikim brojem kontrola je li to onda preveliko opterećenje za krajnje korisnike? Ako dobiju sredstva u nekom malom iznosu, na koncu su podložni e, pet različitih kontrola. Zato moramo primjenjivati načelo subsidijarnosti. A što se tiče pitanja državne potpore i pitanja javne nabave, kao što sam već spomenula, tu je riječ o politikama koje su detaljno uređene. Tu postoji jasan zakonodavni okvir E, imate oko tisuću stranica primjerice koje moraju naučiti upravljačka tijela i korisnici recimo neko malo poduzeće mora naučiti kako se nositi sa različitim režimima koji se odnose na državnu potporu u Europskoj uniji. To je nešto što je nemoguće i uopće nije proporcionalno. I tu se postavlja pitanje kako to riješiti. Tu imamo neke konkretne preporuke. Nakon što se odobri neki, neka potpora, e, trebalo bi osigurati da se tijekom e, određenog razdoblja e, to više ne dira. Nakon što se to obavi u operativnom programu, E, glavna uprava za tržišno natjecanje trebala bi s tim biti zadovoljna. Međutim, to je vrlo aktualno pitanje, e, pitanje tržišnog natjecanja i pitanje državne potpore, područje u kojem Europska unija ima vrlo jasne i snažne politike. E, mi tu imamo neke konkretne preporuke. A isto se odnosi i na sekundarno zakonodavstvo. Imate dakle osnovne propise koje u kojima ste bili suzakonodavac e, o Europskom socijalnom fondu, fondu za regionalni razvoj i tako dalje. E, međutim, postoji sekundarno zakonodavstvo, razne smjernice i preporuke, ne znam jeste li upoznati s njima, provedbeni akti i slično. Sve su to akti koji u konačno, konačnici e, dovode do toga da je zakonodavni okvir za one koji ga moraju provoditi je vrlo složen. E, mnoge od ovih smjernica su obvezujuće za revizore, a to također dovodi do frustracija. Postavlja se pitanje kako smanjiti obujam sekundarnog zakonodavstva i e, kako osigurati da e, glavni propisi sadrže dovoljno elemenata koji e, omogućuju ispravnu provedbu projekata. E, još jedan element je i pitanje vremenskog rasporeda. E, I to sam već spomenula. I to je povezano i sa vašim radom. Propisi se trebaju usvajati što je prije moguće kako i operativni programi isto tako kako bi aktivnosti mogle početi. Ako Imamo novu kohezijsku politiku, a ako je države članice žele, moramo osigurati da krene na vrijeme, jer u protivnom ćemo biti suočeni s istim poteškoćama kao što je to danas slučaj. I na mehanizam izvješćivanja. Točno je da je kohezijska politika danas jedina politika e, u kojoj je e, okvir za vrednovanje najsnažniji. E, imamo brojne pokazatelje i svako upravljačko tijelo dalo je svoj doprinos u suradnji sa glavnom upravom za regionalni razvoj definirani su svi detalji za izvješćivanje kako bismo osigurali da e, možemo zaštititi kohezijsku politiku i kako bi ona proizvela očekivane rezultate. E, međutim, istodobno e, što se tiče mehanizama izvješćivanja, ipak postoji prostor za poboljšanje i e, ujednačavanje. I u tom smislu iznosimo konkretne preporuke u našem izvješću. I na posljedku, nije to samo moje stajalište, e, nego mislim da je to stajalište svih članova skupine. E, neke od preporuka koje smo pripremili uključene su u uredbu Omnibus. E, međutim, e, ima jako puno nezakonodavnih prijedloga e, koji bi se vrlo lako mogli primjenjivati u praksi odmah, ali više manje zapravo se radi o pitanju spremnosti na svim razinama sustava, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj. Dakle, tu je jako važna dobra volja svih eh, da sudjeluju u tome, a smatram eh, da je to u našem zajedničkom interesu da osiguramo da ova politika bude jednostavnija i to sada prije europskih eh, izbora, prije nego što građani prestanu uopće podnositi zahtjeve za ovim sredstvima, jer smatraju da je to prekomjerno administrativno opterećenje. I zaključno, E, sljedeće izvješće odnosit će se na samu reviziju i tu ćemo iznijeti konkretne preporuke e, u smislu poboljšanja tog područja. E, na raspolaganju sam ako želite dodatne detalje ili vam eventualno mogu naknadno dostaviti neke odgovore. Hvala, puno hvala. Sada ovime zatvaramo ovu raspravu. Hvala vam na sudjelovanju i uvijek ste dobro došli e, na naš odbor. A sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Imamo nacrt mišljenja e, koji je pripremio naš e, izvjestitelj gospodin Omar Že, a riječ je o upravljanju flotama obalnog ribolova u najudaljenijim regijama. E, u studenu 2015. E, krenulo je izaslanstvo u jednu od najudaljenijih regija i nakon toga je Peš odlučio zaraditi izvješće o upravljanju e, i o gospodarskom razvoju u najudaljenijim regijima, ali Ređi je također odlučio izraditi mišljenje i imenovao gospodina Žeja za izvjestitelja. Nacrt e, izvješća je predviđen 29. studenog a sada imamo preliminarnu razmjenu mišljenja. U ožujku će glavni odbor za tu temu usvojiti izvješće. Gospođo predsjednice, hvala vam. Mi sad e, smo tu u okviru prve razmjene mišljenja. Nakon izvješća što se tiče izvještaja odbora PEŠ vezano uz upravljanje flotama obalnog ribolova u najudeljenijim regijama. Vi ste rekli da je ovo izvješće nastavak e, misije odbora za ribolov koja, znači odbor je posjetio u studenom e, La Reunion i tijekom te misije članovi odbora za ribarstvo koje sam ja pratio su odlučili da predlože to izvješće koje je pred nama danas. Zašto? Zato što smo zaključili da ribolov u najudaljenijim regijama je nešto što predstavlja budućnost, no ima, postoje blokade, postoje isto tako prepreke prema optimizaciji e, potencijalnih e, pozitivnih elemenata. I ono što smo mi željeli da pokušamo vidjeti kako deblokirati te, e, tu situaciju kako isto tako poboljšati u budućnosti e, pravni okvir i kako smanjiti granice. Dati ću vam neke brojke kako bismo vidjeli koja je zapravo dimenzija tih e, pozitivnih aspekata. Znači, Francuska, Španjolska, Portugalske, znači, predstavljaju predstavljaju za Europu 2 milijuna i 500 tisuća milijuna kvadratnih. Znači, znači kad e, imamo znači taj e, napor vezano uz e, E, znači ono što nudi Europska unija, onda bismo se trebali očekivati da znači e, te flote budu najvažnije flote u e, ribolovnim naporima Europske unije no flote u najudaljenijim regijama su znači najmanje razvijene u okviru Europske unije, no obalni ribolov predstava 40 97% e, e, e, u odnosu na otprilike 40% što se tiče atlantske fasade. Možemo reći da tu imamo manevarski prostor e, za napredak koji je itekako velik. Na primjer, naš rubo, ribolov za 2012. su ostvarili izlov e, otprilike e, znači 2600 milijuna znači tona znači to je 0,5% što je bilo e, ulovljeno u Indijskom oceanu te godine a ostatak u izlova je dio znači e, europske flote ili vanjskih e, flota. Možemo reći da flota u najdoljenim regijama je e, u vrlo teškoj situaciji, no mi kao europska institucija moramo si postavljati pitanje što se tiče performansi ulaganja koji su realizirani e, tijekom e, zbilja dugi niz godina u najudaljenijim regijama. Mogu reći da ova konstatacija što se tiče situacije je tragična, a u razmjeni mišljenja sa povjerenikom Velom ili sa povjernicom Kretom i sa predsjednikom Junkerom, ja sam E, u tom razgovoru rekao da je to zadnja mogućnost, zadnja šansa da E, evoluiramo e, i da promijenimo uredbu kako bi e, ulaganja onda doprinjela razvoju. Neću sada u ovom izvještaju obavljati posao i raditi nešto što je u nadležnosti odbora za ribolov. u svakom slučaju možemo reći vezano uz pravila što se tiče samih vrsta riba i tako dalje. Trebamo u svakom slučaju paziti da naš izvještaj bude okrenut pitanjima regionalnog razvoja. A ja mogu reći da e, jako dobro surađujem sa kolegicom Ulrike Rodust kako bi ovo iz, naša dva izvještaja bila komplementarna na što se tiče našeg odbora regiji. Ja smatram da bi bilo interesantno da analiziramo na koji način znači e, se u tim najudaljenim regijama zapravo bavimo pitanjima razvoja e, ribolova i bilo bi dobro da regionalne zajednice ojačaju investicije što se tiče infrastruktura i to bi došlo, dovelo do toga da se konsolidiraju e, filijale i isto tako da stvorimo pravi sektor e, ribarstva, imamo tu znači komercijalizaciju, transformaciju, preradu ribe na terenu i tako dalje. To su sve stvari koje moramo stvoriti. Možemo reći da se nalazimo u nevjerojatnoj situaciji da u najudaljenijim regijama se uvozi riba, a njihove vode još uvijek obiluju ribom. Riba se uvozi dolazi iz e, zemalja e, koje su često udaljene jer na e, licu mjestu nemamo strukture koje omogućavaju preradu ribe i da stvorimo zbilja taj pravi sektor e, znači ribarstva i to sve u svrhu opskrbe potrošača Mm, Treba ćemo u svakom slučaju orijentirati regionalne zajednice i isto tako države članice prema ojačavanju tih infrastruktura. A u tom smislu moramo ojačati i mali ribolov i tradicionalni ribolov i obarni ribolov. Možemo reći da milioni i milioni su uloženi u takozvane znači luke gdje distributivne luke uložili smo takozvane portike, kontejnere i tako dalje. No s druge strane ulaganja što se tiče popravka malih tradicionalnih brodova ništa nije bilo uloženo. Onda se ne možemo čuditi da neki e, jednostavno su ovaj puno uspješnije jer imaju takve infrastrukture. I na kraju postavlja se pitanje i e, pravila i e, znači samih zakonodavnih pravila te članka 349 ugovora. Mi u svakom slučaju smo na raspolaganju što se tiče analize ovog članka. E, situacija je e, ovakva. U najudaljenijim regijama se zabranjuje obnova e, flote ribolova i to vezano uz pravila koja su znači upisana u europsku ribo, ribarstvenu politiku. No, u tim regijama situacija je specifična. Zbog toga, kao što sam rekla, za rekao 0,5% E, ulova e, proizlazi od naših ribara. Naravno, ne smijemo dovesti u pitanje e, glavna načela zajedničke ribarstvene politike. Moramo naravno paziti da u najudaljenijim regijama se ne udaljimo u od tih načela e, i ciljeva održivosti, ali moramo u tom okviru pronaći kompromisna rješenja i to na osnovu korištenja članka 349 kako bismo zapravo ograničili uzimajući u obzir e, uvjetovanosti znači ograničili utjecaj na obalni ribolov. Morali bismo u tom smislu omogućiti i modernizaciju i obnovu e, takvih flota obalnog ribolova. To je nešto što je zbilja e, naš zahtjev. Možemo imati budućnost ako je to naravno ograničeno. Jer kao što sam rekao, provedba članka 349 ne smije dovesti do e, razilaženja sa ovim glavnim glavnim načelima e, održivosti koji su dio znači svih velikih e, europskih politika, zajedničke poljoprivredne i zajedničke ribanstvene politike i tako dalje. Evo, to su ti elementi koje sam ja želio e, vam naznačiti u okviru ove rasprave. Predsjednica nam je rekla koja je agenda, kalendar i nadam se da će kolege doprinijeti ovom radu. U svakom slučaju stojim vam kao i uvijek na raspolaganju na e, te odgovorit ću na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Ponga je ovdje, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Biti ću vrlo kratak. Prije svega želim zahvaliti kolegi Junusu Omaržeu na ovom obavljenom poslu i ja ću sa velikim zadovoljstvom surađivati e, u okviru ovog važnog izvješća što se tiče upravljanje flotama e, ribolova u nadeljenim regijama. Ja sam uvjeren da sektor ribolova može doprinijeti na znakovit način e, održivom razvoju naših najudaljenijih regija. Zbog toga je izuzetno važno da naši ribari dobiju pomoć jer situacija u nedeljenim regijama zahtjeva zahtjeva specifične i posebne mjere koje su e, prilagođene tim specifičnostima, kao što je gospodin Nomaže rekao, i to u okviru članka 349 ugovora. Također vam želim reći da danas organiziram konferenciju koja će omogućiti različitim čimbenicima ribarskog sektora u najdeljenim regijama da prezentiraju i da nam pokažu te svoje specifičnosti. Konferencija će započeti u 12.30 u sali 6 koje 1. Zbog toga vas pozivam, dragi kolege i dragi prijatelji, da dođete na tu konferenciju kako biste shvatili koji su izazovi razvoja e, ribarskog sektora u ovim najudeljenim regijama. Hvala. Hvala, hvala i na ovom ljubaznom pozivu. Nastavljamo s izvjestiteljima u Sjeni, gospođa Breso, e, ja sam Sjena Sjene ali vrlo vidljiva sjena. Eh, Hvala gospođo predsjednice. Ja ću prije svega ispričati gospodina Maskura. On eh, mi je dao zadaću da prezentiram eh, njegov tekst. Ja ću izvestitelju taj tekst dostaviti. A u njegovo ime i u svoje vlastito ime mu zahvaljujem e, zbilja na jasnoći ovog prijedloga. Mislim da se radi o priglatnoj e, prijedlogu što se tiče našeg odbora. Mi se bavimo razvojem teritorija i možemo reći da je on naše mišljenje zbilja usmjerio u tom pravcu. U ime e, kolege E, maskura, ja se znači bavim i najudaljenim regijama, ali isto tako i planinskim e, izoliranim područjima. Ja ću podcrtati koliko je e, važan doprinos ribolova za europsku strategiju što se tiče najudaljenih regija. I u istinu, gospodin Manskur kaže razvoj ribarstva u tim regijama, udaljenim pomorskim regijama je od ključnog značaja. Naravno, to može e, stvoriti radna mjesta, ali doprinosi i održivom razvoju teritorija. Ne radi se o velikim ribarskim flotama, nego prije svega o više tradicionalnim vidovima ribolova i to je nešto što je izuzetno važno za teritorijalni razvoj tih e, regija. Gospodin Maskur e, također e, govori o tome da što se tiče najudaljenijih regija govorimo o malim mogućnostima tržišta. A u tom znači ovdje logika je drugačija, postoje E, znači određene e, mogućnosti što se tiče plasiranja na tržište. Možemo reći da potencijal lokalnog razvoja postoji i zbog toga moramo reći da je to ključni element što se tiče e, razvojnih politika tih najudaljenijih i perifernih regija. Naravno, moramo uzeti u obzir ovaj članak 349. Srce vašeg izvještaja je znači taj aspekt. Moramo osigurati da taj pot, potencijal se pretvori i pretoči u pravi razvoj. Nije to samo sad tu potencijal, već dugo postoji ta stvarna situacija. Ali imamo regije e, u kojima situacija bolja, kao na Kanadskim otocima, ali negdje se taj potencijal ni u kojem slučaju nije razvio. I ono što bi bilo e, zapravo strašno, strašno je da se to ne razvije, budući da je to zapravo stup e, razvoja tih lokalnih zajednica u ovom izvještaju je važno da pokažemo konkretno e, nadići sve ove prepreke koje su postajale do danas kako bismo e, realizirali i ostvarili onaj pravi održivi razvoj ovog ribarskog sektora u najudaljenijim regijima. Još jednom hvala ja ću vam poslati ovu bilješku, ali sigurno ćete imati priliku na sastanku povjerenika Sjeni razgovarati o tome. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Lue. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu na ovom mišljenju. To je jedna niša e, u kontekstu regiji e, klub EKR priznaje da su ribarske flote u najudaljenijim regijama trpjele zbog nedostatka ulaganja i e, zajednička ribarstvena politika 90-ih je također e, e, bila nepovoljna za njih, stoga da, to je nešto što predstavlja dobru vrijednost dobivenu za novac poreznih obveznika, dakle možemo raditi dalje po tome pazeći pri tome da se pazi na ograničenja proračuna. Također moramo vidjeti kako razvoj zajednice može biti dio rješenja. To nije ništa novo, ali vidjeli smo u prošlosti da je taj način e, rada mogao na nekim mjestima dovesti do pozitivnih rezultata. E, trebamo još uvijek e, poraditi na tome da ljudi na lokalnoj razini budu glavni akteri kad je riječ o regionalnom financiranju jer e, oni koji su tamo na terenu su najbolje upoznati e, sa tim e, područjima i sa lokalnim pritiscima. Međutim, treba iznijeti i neke prigovore koje ima klub EKR u ovoj fazi imamo neke dugoročne prigovore na poseban tretman najudaljenijih e, regija. E, to stoji u članku 349, no mislimo da bi to moglo dovesti do ciljanih mjera koje uzimaju u obret zemljopis klimu e, i gospodarstvo Mm, to je u redu, ali smatramo da je mjera iz članka 349 nepravična jer se ne primjenjuje na druge regije koje se isto tako mogu opisati kao periferne, ali ih se tako ne naziva. E, oni imaju iste razvojne probleme, stoga smatramo da je definicija Europske unije E, najudaljenijih regija prilično arbitrarna e, i da e, nije u kontekstu stoga EKR ne bi bio za mišljenje odbora regije koji bi i dalje naglašavao uporabu članka 349. Osim toga E, se e, protivimo novom programu POZI koji bi se izričito usredotočio na ribarstvo. Komisija je odlučila prethodni e, plan POZI ugraditi u novi MFF i smatra da bi se ovime stvorio dodatni sloj birokracije koji ne bi vodio do konkretnih rezultata. Imajući na umu e, cjelokupni proračun Europske unije i činjenicu da će e, iz očiglednih razloga e, narednih godina doći do velike promjene u prihodima, čini se da se to još ne uzima u obzir kad govorimo o rashodima. No hvala na ovom izvješću i e, mi ćemo surađivati u budućnosti. Hvala. Hvala. Ne vidim ostale izvjestitelje u sjeni, pa dajem riječ gospođe Krell. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Bojim se da ne razumijem previše toga što se tiče ribarstva, ali bih e, imala jedno pitanje za izvjestitelja. Zadnji put ste vi u svom izlaganju rekli da u autonomnim regijama postoje područja koja su bogata ribama. Kad sam zadnji put bila na Azorskim otocima prije par godina, ribari E, su se žalili da velike ribarske flote Španjolske i druge e, prazne svojim ribolovom međunarodne vode e, ne bave se ribolovom na održiv način, tako da to ima negativan utjecaj na najudaljenija područja. Je li to točno? Ako da, onda bismo doista u vašem mišljenju trebali uputiti na to tako da e, skrenemo pozornost na to da održiv ribolov e, predstavlja iznimno važan element što se tiče ribolova u najudaljenijim područjima. Jer mi ne možemo promicati održiv ribolov ondje ako tamo uopće nema e, riba kao posljedica dosadašnjeg načina ribarenja. Ali ja, kao što sam rekla, zapravo ne znam je li tome tako. Hvala. Hvala, puno hvala. E, ne vidim predstavnike opće uprave Mare iz komisije. Ispričavam se, ali kolega iz opće uprave Mare, glavne uprave Mare još nije ovdje. Nije stigao, šteta. Ali oni će biti uključeni u raspravu kada naša naš izvjestitelj predstavi stvarni izvještaj. Hvala, hvala vam svima na ovim zbilje interesantnim primjedbama. Sve do 90. godina te najudaljenije regije nisu dobivale podršku Europske unije što se tiče investicija u ribarske flote. E, samo znači od 1990. da one koriste ta sredstva. A to je započelo u trenutku kad je počela provedba snažnih e, mjera što se tiče održivog razvoja. Možemo reći da zapravo tu imamo dvostruku kaznu inzistiram naravno na tome da se ovdje ne radi e, o tome da nećemo primjenjivati pravila na području održivog razvoja, nego moramo jednostavno e, nadoknati ovo izgubljeno vrijeme kašnjenja i da ovaj potencijal e, ovaj potencijal e, doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju. Cijeli niz interesantnih stvari smo ovdje čuli, posebno što se tiče e, potrebne potrebnog pojednostavljenja uredbe. Znači, ako vidimo gdje stvar funkcionira, onda vidimo da to e, funkcionira u mjestima gdje možemo konsolidirati pravi sektor ribarstva. No, kompleksnost uredbe isto tako cijeli niz ograničenja obveza koje u uredbama e, imamo, to su sve elementi koji zapravo ostavljaju ribare u vrlo izoliranim teškim situacijama i zapravo to onemogućava taj put prema razvoju tog specifičnog sektora koji bi odgovorio na sve te ciljeve regionalnog i lokalnog razvoja. Razumijem znači ove pozicije što se tiče članka 349, no mislim da biste trebali uzeti u obzir da najudaljenija područja su svojevrsna avangarda onoga što je potrebno učiniti za sve europske regije, a to znači uzimanje u obzir u najvećoj mogućoj mjeri e, regionalnih specifičnosti. Ja ne mislim da imamo e, bilo kakvu budućnost za europske politike ako u tim politikama budemo imali uniformna rješenja jer to nam neće donijeti uspjeh. Kad govorimo o ribarstvu, situacija na e, južnoj polutci je potpuno različita od situacije i stanja na sjevernoj polutci. No, ono što se od nas traži je da se primjeni e, da se primjene sva pravila i svo zakonodavstvo koje je bilo osmišljeno prije za sjevernu polutku. Znači, time se želilo odgovoriti na probleme i u sredozemlju, Sjevernom Atlantiku i tako dalje. A danas ta se pravila također primjenjuju mm, na Tihom oceanu, Indijskom oceanu, Karibskim otocima i tako dalje. I to moramo ponekad reći na e, ponekad e, apsurdni način. U tom smislu ovaj članak 349 nam može omogućiti da a kad smo suočeni sa e, apsurdnošću pravil da ih onda ispravimo siguran sam da Što se tiče ove vizije, postoji znači logika da branimo ovaj članak 349, uzimajući u obzir da e, to može također inspirirati i neka drug, neke druge situacije u, na primjer, planinskim udaljenim područjima postoje zbilja velike specifičnosti i to nas e, može dovesti do toga da zagovaramo ne jedinstveno, znači ne uniformno primjenjivanje uredbe. Znači, Konstanca je rekla da ona nije stručnjak za ribolov. Ja isto tako nisam stručnjak za ribolov. Na, ja sam siguran da pravila koje su e, dio zajedničke ribanstvene politike se e, tiču e, sve europske flote. Ne znam da je znači predstavnik glavne uprave za pomo znači za pomorstvo stigao, ali neprimjenjivanje tih e, pravila je e, nešto što zapravo za sobom povlači sankcije. Digi Mare, nadam se da će to potvrditi, ali u nekim najudaljenijim regijama smo jednostavno e, vidjeli da postoje neke flote koje se ne pridržavaju tih pravila. A problem koji se tiče našeg odbora ređi je problem e, sporazuma e, znači o ribarstvu koje sklapamo sa drugim zemljama, posebno zemljama ACP-a. Možemo reći da u tim sporazumima okrećemo leđa u nekoj mjeri našim najudaljenijim e, područjima. Naravno, ako želimo da ulaganja koja su ostvarena u najudaljenim regijama, ako želimo da budu optimizirana, onda moramo imati to sve na umu nemamo sad tu na umu nekak, nešto što se tiče dodatnih e, financiranja. Znači, akteri u najudaljenijim regijama, niti politički čimbenici nisu tražili dodatna sredstva, nego prije svega ono što oni traže je da ukinemo te znači zakonodavne blokade e, koje sprečavaju razvoj ribarstva. Još jedan, e, jedna primjedba u europskim institucijama, gospodin Remo Mar, jedan, jedna osoba koja dolazi iz e, La Reuniona, e, mora, on je rekao da rekao to da ne smijemo zaboraviti da su to E, otoci koji su okruženi vodom. Imamo veliki potencijal mora, a more i ribarstvo i su najvažniji stup i moraju biti najvažniji stup regionalnog razvoja za ta područja. Vi se nalazite u regijama gdje je postotak nezaposlenosti rekordan postotak e, što se tiče europskih razina. 60% e, mladih ispod 25 godina na reunionu nemaju e, radno mjesto, a isto je vezano i za Martinik i neka druga područja. Znači, ne smijemo naravno jednostavno propustiti ovu priliku da stvorimo uvjete za ovaj razvoj. Naravno, nakon toga moramo i ostvariti taj razvoj, e, to je jedan drugi problem, no na europskoj razini ne smijemo e, stvoriti neke prepreke, nego zapravo stvoriti povoljno okružje. A financijska sredstva u tom i financijska podrška u tom smislu je važna. Naravno, moramo imati e, učinkovitu primjenu e, zajedničkih politika. A u tom smislu ja sam siguran da ovo izvješće u Like Rotust će biti jedan važan korak naprijed. Thank you. Thank you Hvala puno. Dakle, završili smo raspravu o ovoj temi. Nastavljamo s našim dnevnim redom. to će biti kada iznesete svoj nacrt mišljenje. A sada imamo odobrenje odluka koordinatora. Oni su se sastali jučer popodne i sažetak njihovih odluka ste dobili e-mailom sinoć. Možemo li odobriti? Gospodin Ministeroj. Puno hvala. Ja to još nisam tiskao, mi smo ovih dana poput računala, no ovako na pamet e, dvije stvari bih rekao. Prvo, mislim da smo imali raspravu i dobre zaključke na papiru o omnibusu. Mislim da je to točka dva, odnosno tri od tih zaključaka. Ime e, osobe iz regija koje su udjelovalo mora se pojaviti na dokumentu. Možda to možemo nazvati e, izvjestitelja e, odbora regiji. To je prva stvar, a drugo što želim reći odnosi se na moje shvaćanje prijedloga EPP-a i onoga što se dogodilo jučer s našim usmenim pitanjem. U zapisniku kažete dobro svako može reagirati u tim usmenim pitanjima, ali ovo nije dobar pristup. Dakle, nismo se tako dogovorili. U redu imamo e, tu diskreciju. Svako može komentirati pitanje ako želi, ali možete zatim na sljedećem sastanku regija iznijeti svoj nacrt e, rezolucije. E, onda se e, ulažu amandmani i u siječnju ili veljači možemo završiti s tim. Dakle, to bih evo dodao kako ne bismo usporili rad uvijek e, možete promijeniti pitanje u zadnji čas. Možda se nešto dogodi u veljači pa morate prilagoditi pitanje. Ja sam upravo dosao iz odbora Ekon. Oni e, izglasaju ist, e, glasali su o rezolucijama i rekli su u redu, sad glasovamo i glasujemo i o pitanjima kako bismo bili potpuno transparentni, a ne čekati mjesec dana da dobijete komentare od kolega. Evo, pogledavam i u neke kolege. Sada nam je ostao sat vremena u odboru regije, pa krenimo na posao da radimo na vašem usmenom pitanju. Ne, nećemo raditi na tom usmenom pitanju danas. Ali vi ste sada na dnevni rede stavili zapisnik. meni je, a svi mogu reći dobro drugi put i onda ćemo odlučiti. To nije pravi stav. Shvatila sam pa s prvom točkom se slažem. Jučer sam rekla za vrijeme sastanka koordinatora da prihvaćamo te četiri točke za dopis i da ćemo uključiti svoj prijedlog da se ime, odnosno imena naših izvjestitelja uključena popis izvjestitelja. Dakle, kako sam čula od tajnika, to je uključeno u zapisnik. Ali nije tu stoji regi draftsman. To može biti neko ko piše mišljenje. Ja hoću da se kaže izvjestitelj. Kako sam ja shvatila, Tajništvo slijedi pravilo 54, ali mi nastojimo e, napisati svoja pravila za pravilo 54 plus plus a vi kao izvjestitelj to svačate. Dakle, molim vas koordinatori smatraju da pravilo 54 plus plus plus znači da mi imamo izvjestitelja koji se nalazi na popisu izvjestitelja za izvješće. Dakle, e, tako su to shvatili koordinatori. A za drugu temu koja se odnosi na nacrt usmenog pitanja, ono što smo jučer odlučili je sljedeće prihvaćamo da ćemo nastaviti raditi na tome u odboru ređi, da će ređi preuzeti inicijativu e, i nastaviti e, kako bismo imali usmeno pitanje i rezoluciju u ime odbora regije. To smo odlučili jučer. A vi spominjete da ćete rado prihvaćati amandmane i prijedloge svih klubova u odboru ređe, Je li to točno? Da, sve je točno, ali ja sam rekao nešto više od toga. Rekao sam da smo sad pozvani da predložimo tekst rezolucije Dakle, u suprotnom ćemo izgubiti mjesec ili dva. Ovdje imamo četiri koordinatora, ako se ostali kolege slažu, mi ćemo e, doraditi e, zapisnik i reći ćemo da ćemo raditi na usmenom pitanju i da ćemo nastaviti s pripremom rezolucije. Je li to ono što želite? E, da, upravo to. A hoće li netko iz tajništva nam pomagati u tome? Da, kao i obično. U redu. Je li to prihvatljivo? Hvala, gospodo. Dakle, s tim ispravkama... <laughs> Dakle, zahvaljujem dame i gospodo i sa ovim ispravkama odluke koordinatora su odobrene. Ima li nešto podrazno? ne Nema, ne mogu vjerovati. Samo da vas podsjetim da će sljedeće sjednice biti u utorak 29.11. cijeli dan od ujutro do navečer. Zahvaljujem prevoditeljima. Možete li nam reći kada ćemo imati glasovanje popodne? Molim vas. Nemo.